So, hello everybody for our Dakle, lijep pozdrav svima. Nadam se da će nas do 5 sati biti malo više, iako je i trenutna točka dnevnog reda vrlo važna. Ne možda trenutno, ali vjerojatno svi kada postavljamo stvari želimo da postoje funkcionalni sistemi i zbog toga imamo izvješće o djelatnosti nadzoru institucija za strukovno mirovno osiguranje. Dakle, radi se o preinaci izvjestitelje s kojem mi je zadovoljstvo sada dati riječ. Zahvaljujem potpredsjedniče, uvjeravam vas da kada e, radim na ovom dosijeu, mislim o vama svaki dan kada razmišljamo o mirovinama i važnosti budućnosti. Zahvalio bih svima kao što znate, već smo raspravljali o ovome u tri navrata ispred našeg odbora. Imali smo početnu raspravu, zatim javnu raspravu i nedavno raspravu nakon objave mog izvješća. Danas ćemo revidirati neke od amandmana koji su kolege podnijeli i zahvaljujem tu svim izvjestiteljima, osobito izvjestiteljima u Sjeni i svim zastupnicima koji su podnijeli amandmane. Trenutno ukupno imamo 737 amandmana na ovu komisijnu direktivu. Postoji cijeli niz pozitivnih zamisli koje su posljedica postojećih amandmana. Uvjeren sam da možemo doći do konstruktivnih kompromisa koji poboljšavaju funkcioniranje unutarnjeg tržišta za e, strukovno mirovinsko osiguranje i koje dijele u interesu osiguranika korisnika. Sutra nastavljamo rasprave na razini izvjestitelja u Sjeni i zahvaljujem također svim suradnicima koji rade na ovom, što se nadam da će biti sveobuhvatno izvješće s jednom širokom bazom i koje ćemo dovršiti u nadolazećim tjednima. Pitanje solventnosti i zahtjeva solventnosti 2 nisu bili nešto što su kolege često spominjali što se tiče podnešenih amandmana. To je stav komisije i vijeća i ja sam tu u istom e, traku radio i na svom izvješću. Zanimljivo je da od amandmana koji su podneseni nije se bavilo pitanjima solventnosti, tako da vjerujem da postoji jedan konsenzus o tome da nije potrebno primijeniti e, zahtjeve solventnosti 2 na ERPS. Mnogi su, s druge strane, prepoznali socijalnu svrhu erps imajući na umu da postoji važan e, element socijalnog partnerstva. Da, tu se radi o financijskim instrumentima, no oni služe jednom socijalnom e, ugovoru sklopljenom između zaposlenika i poslodavaca i to je važno prepoznati. Velik broj amandmana na moje izvješće su bili e, upravo usmjereni u tom smjeru i sa svih strana političkih članovi ovog odbora su predlagali ovu točku. Postoji cijeli niz amandmana o regulaciji preko graničnih To je važno, kao što znate iz mog vlastitog izvješća, ja sam jasne stavove dao o tome kako određene prepreke možemo ukloniti što se tiče prekograničnog djelovanja. Dakle, to je bilo važno i u kontekstu rasprave koja je održana prije određenih, e, određenog broja mjeseci. I zajedničko stajalište o tome kako poboljšati prekogranično funkcioniranje do te mjere da se uvelike poboljša, samo funkcioniranje toga unutar EORPS 2, možemo reći da smo zaključili da želimo funkcionalno unutarnje tržište gdje se smanjuje ekonomija razmjera za mirovinske programe i da, to, da to bude jedno unutarnje tržište koje reagira na stvarne potrebe poslovne zajednice. Pokušavajući stvoriti taj i takav okvir, moramo biti jasni u tome što će to zapravo značiti. To je prije svega važno pitanje, ali isto tako je to predmet velikog broja amandmana koji su predloženi. Također postoje zahtjevi za potpuno financiranje, određeni e, zastupnici žele osnažiti funkcioniranje Europsa kako bi bio u potpunosti financiran funkcionalno cijelo vrijeme, a drugi žele da se ukloni taj zahtjev tako da očito postoji razlika u stajalištima što se također odražava i u raspravama koje se trenutno vode. No, razlika je jasna i u amandmanima koji su podneseni. Moj zadatak kao izvjestitelja da pokušam pronaći ravnotežu između tih dviju strana i da pronađemo stalište koje će omogućiti prekogranične aktivnosti koje istodobno neće ići na štetu domaćih Europsa. I nadam se da u nadolazećim tjednima u suradnji sa izvjetiteljima u Sijeni da ćemo uspjeti postići upravo tu ravnotežu između dvije strana, oni koji žele potpuno financiran ERP i oni koji žele da se taj zahtjev ne postavi na temelju ERPSA 2. Što se tiče izjave prednostima za ovo, mislim da postoji načelni e, osjećaj da bi ovo trebalo postati jednim smjerom koji bi nam zapravo ponudio smjernice za daljnji rad, a ne da se zauzme jedan preskriptivan prim, pristup kakav je zagovarala komisija. Određeni zastupnici žele osnažiti zahtjeve za pružanje informacija i pravila učiniti preskriptivnim, no čini se da prema većini zaprimljenih amandmana većina žele da se ovo temelji na smjernicama koje će biti utemeljene na načelima. Mišljenje odbora Ample o ovoj temi slijedi istu takvu logiku i to sam također pokušao odraziti u svom izvješću no ponovno nužna je određena doza fleksibilnosti kako bismo se pobrinuli da možemo prihvatiti maksimalan broj e, amandmana i kako bi sve funkcioniralo, ali kako bi se i ova izjava o prednostima sustava mogla upotrebiti u budućnosti kao jedna e, primjer za države članice. Naravno, zainteresiran sam za čuti od ostatka zastupnika koji su njihovi stavovi, njihovi amandmani, Imali smo amandmane i izvjestitelja u sjeni i ostatka kolega i sve uvjeravam da sam uvelike otvoren na sve vaše komentare i da sam spreman u konačan tekst uvrstiti vaše komentare kako bismo dobili vjerodostojan prijedlog za direktivu prije nadolazećih rasprava s vječem. Sastanke izvjestitelja u smjeni smo već počeli. Imamo popriličan broj datuma za 11. mjesec sa cijelim nizom sastanaka. Želim da se glasanje, rok za glasanje 1.12. održi realnim i otvoren sam e, za čuti stavove sviju kolega o tome kako najbolje nastaviti s radom na ovom dosijevu. Hvala. Zahvaljujem izvjestitelju. Možemo odmah prijeći na one koje ste spomenuli izvjestitelje u sjeni u ime sid Poltana. Hvala vam, predsjedniče. Zahvaljujem Brianu Hejsu i na tome što je pokušao pronaći ravnotežu, kao što je rekao. Mislim da smo u procesu pronalaženja te ravnoteže trenutno. Što se SID-a tiče, većina mirovinskih fondova su socijalne institucije sa financijskim instrumentima, kao što je Brian je rekao. No, one imaju socijalnu funkciju i postoji taj trojaki odnos između poslodavca, zaposlenika, i treće strane koje mora zapravo biti vodilja ove direktive. Imajući to na umu, mirovinski fondovi su često nacionalno pitanje, a europska dimenzija prije svega leži u prekograničnim aktivnostima Europsa. I tu nam je drago što postoji definicija prekograničnih aktivnosti, to je dobra stvar, ali važno je i dodati suštinu e, tome, tako da smo zasebnu kategoriju unijeli za socijalne mirovinske programe, dakle te prekogranične programe koje definira prednosti prekograničnih fondova. Dakle, važno je imati definiciju, jasnu razliku između prekograničnih i neprekograničnih, odnosno nacionalnih fondova, jer ipak postoji tek ograničen broj prekograničnih fondova i ne bi pravila za njih trebala biti primjenjiva na sve fondove, uključujući one nacionalne. To bi samo bilo uplitanje Brisela u nacionalna pitanja. također potrebno je regulirati europsku dimenziju mirovinskih fondova, a ne onu dimenziju nacionalnom. i tu podržavamo delegirane akte iz komisijnog prijedloga. odnosno radnje bismo da se ne pristupi korištenju delegiranih akata kao što je komisija predložila. Postoje e, prepreke prekograničnom funkcioniranju Europsa, mogućnost pan-europskog mirovinskog programa koje bi se moglo uvrstiti u ovaj stup kao i u treći stup i tu smo naravno spremni e, raditi na toj europskoj dimenziji. Još jedna europska dimenzija koja do sada nije dostatno obuhvaćena je regulatorna arbitraža. Fondovi trenutno razmatraju preseljenje o preseljenju katkada i samo zbog regulatornih ograničenja uvjeta. Dakle, to smatramo da je jedna utrka o snižavanju za snižavanje standarda i to ne bismo željeli podržati. Zbog toga, dakle, želimo, ukoliko je moguće, zaustaviti takav oblik snižavanja standarda. I nadamo se da će ova direktiva također e, prekinuti sa regulatornom arbitražom i razmotriti ovo pitanje. Nadalje imamo cijeli niz e, snažnih amandmana i važnost provedbenih pravila. Sve veći broj sudionika također shvaća da kratkoročna maksimizacija profita nešto što je u sukobu sa dugoročnim interesima i e, takve amandmane nam je također drago podržati kako bi se ravnoteža i naglasak prebacio sa kratkoročne na dugoročnu perspektivu. Hvala. Zahvaljujem u ime ECR-a, izvestitelju Sijeni, Ashley Fox, izvolite. Hvala vam, za početak zahvalio bih Brianu na konstruktivnom pristupu i radu na dosijevu, kao i drugim izvjestiteljima u sjeni. Suradnja je doista bila dobra i mislim da smo na dobrom putu da međusobno uvažimo stajališta kolega. Moji amandmani usredotočeni su na to da se pridržavamo načela proporcionalnosti i subsidijarnosti. Ono što ne bih želio je preinaka direktive EURP koje će jednostavno dodati obavezno administrativno opterećenje programima koji su od male koristi državama članicama. Jedno područje u kojem je to prisutno je članak 35. koji govori o depozitarnom tijelu. To bi trebalo biti nužno samo ukoliko već ne postoji ekvivalentni oblik zaštite. Kolege vjerojatno znaju, Velika Britanija je napredovala u svojoj reformi mirovinskog sustava i uvela je sistem auto uključivanja u sustav, što je važno kako bismo se pobrinuli da svi radnici, osobito oni sa najnižom razinom prihoda, budu uključeni u mirovinske fondove sastavni dio tog procesa e, je zaključak da paušalno korištenje depozitarnih tijela agencija bi otežalo e, omogućavanje pružanje jeftinih mirovina za one u nižim platnim razredima i to ne bi nikakvu smislenu zaštitu pružilo tim radnicima. Također se moramo pobrinuti da peti članak ne optereti previše mirovinske programe sa, manjim brojem članova od 500 trenutni kompromis bi mogao takve male lokalne programe zapravo učiniti na održivima. I još jedna ključna stvar za moj klub je zahtjev o polnom financiranju u članku 15. Jasno mi je poteškoća u traženju ravnoteže ovdje između poticanja prekograničnih aktivnosti i sprečavanja regulatorne arbitraže. Isto tako sam svjestan da kompromisni amandman pokušava se pobrinuti da se slučajno neće eh, nametnuti ta obveza punog financiranja, primjerice kada prođemo na same programe. Ali imajući i to na umu, brine da li će biti moguće popisati jedan iscrpan popis aktivnosti koje bi bile izuzete, jer u krajnjoj liniji neki od programa će biti ovdje isključeni. Tako da bih radije da se postavi jedan novi dodatni program koji će isključivo se baviti prekograničnim europsima. I konačno zamolio bih ukazao na amandman članka 77a 78 koji su razmjerno novi i koji pozivaju dodatnu proporcionalnost i subsidijarnost, odnosno testiranje iskog, istoga nakon završenja trijaloga. To je nešto što je u interesu bolje regulative, boljeg zakonodavstva i zastupnici znaju da je vlada Velike Britanije upravo u procesu pregovaranja našeg odnosa sa Europskom unijom, jedno od područja koje bismo željeli da se promijeni je ovlasti nacionalnih parlamenta da blokiraju, zaostave prijedloge koje krše načelo subsidijarnosti. Trenutno imamo test sa crvenim i žutim kartonom, no oni su ne funkcioniraju ispravno zbog toga što su primjenjivi samo kada dođe do prijedloga komisije. A vrlo često do takvog prijedloga, takav prijedlog dođe, prelazi k vijeću, dolazi u parlament, a kada završi sa trijalogom, zapravo se radi o nečem potpuno drugačijem nego kako je to na početku izgledalo. Ako želimo ozbiljni biti u testiranju proporcionalnosti i subsidijarnosti, moramo razmotriti predloge ne u trenutku kada dođu od komisije, već kada se izađu iz trijaloga. I ovi amandmani su upravo usmjereni na to vjerojatno nećete biti iznenađeni ako se nešto slično tome e, također i pojavi u zahtjevu za preinaku odnose između Velike Britanije i Europske unije. Za kraj još jednom zahvaljujem izvjestitelju na radu na dosijevu. Hvala vam, Ashley. U ime liberala, Silvi, vaš izvjestitelj Sjeni nije prisutan. Ukoliko nitko ne želi uzeti riječ, idemo na klub zastupnika GUE, Miguel Urban Crespo Hvala vam. Dame i gospodo, kao što smo u samom početku već rekli, tržišta rada su vrlo internacionalni naravi, radnici u Europi vrlo su mobilni i mobilni su i van Europe. Dakle, tu želimo postići određene socijalne ciljeve, pobrinuti se da funkcionira mobilnost i zaštita radnika koji odluče raditi drugdje. Dakle, to je dobra zamisa svakako za poboljšanje transparentnosti i olakšanje pružanja informacijama kako bi radnici bili upoznati sa svojim pravima i kako bi ih mogli braniti. Mi se ne možemo složiti da se ovo upotrebljava kao mogućnost za spekulativne opasne aktivnosti i tu se slažemo sa zelenima da postoji potreba za jednom, procjenom e, studijom utjecaja na okoliš jer naše mirovinske fondove se ne smije koristiti za degradaciju okoliša i ne može ih se upotrebiti da javna dobra i usluge se jednostavno stave kao roba na tržište. Nadalje postoji naglasak na veliku infrastrukturu, što nas brine, jer vrlo često ona iznači deprivatizaciju luka i slične infrastrukture poput transportne ili energetske. Mirovinski sustavi trebali bi biti u potpunosti financirani i to je od ključne važnosti za nas jer se jednostavno radi o zdravom razumu. Sve drugo bi samo značilo poigravanje budućnošću radnika i pravima umirovljenika pravo se ne može temeljiti na financijskim spekulacijama, niti se može učiniti ovisnim o nesigurnim investicijama. Tu se dakle također slažemo sa zelenima. Zbog toga moramo izraziti svoju zabrinutost zbog toga što izvjestitelj ne želi tražiti jamstva na temelju solventnosti za ove fondove, zahtjevi se snižavaju na nečem što je toliko ključno kao što je upravo mirovinsko osiguranje. Direktivu solventnost nismo riješili kada se na njoj radilo, no postoje određene niše za fondove koji imaju određene niže zahtjeve i iz kojih bi moglo doći do spekulacija gdje će posrednici iskorištavati situaciju. Dame i gospodo, mirovine su temeljno pravo i ne možemo sa njima spekulirati. To se ne može dopustiti, ne možemo kockati sa ovim pravom ljudi. To smo mnogo predugo radili i sada doista e, sijemo ono što smo žnjeli. Hvala. Zahvaljujem u ime zelenih. izvjestitelji u nije prisutan, no predsjednik e, će uzeti riječ. Da, neki od vas su možda iznenađeni što sam jučer bio Sven Michel, jutro Sven Giggold, sad sam ponovno Sven Giggold. I naglasio bih samo e, da koncept predsjednika kluba u zelanima znači osoba koja je tu da bi služila sve druge. To je dakle naša definicija. Da, najbolja kontrola je da ih osobno zamijenite, kaže predsjedatelj. Eto, ja odrađujem dio posla svog tima kako bi oni mogli biti na terenu. Dakle, management je u uredima, a oni su na terenu i pretpostavljam da privlače klijente. Što se pa tiče? Prva stvar, transparentnost. Ono što mi želimo je da korisnici e, znaju što se čini sa njihovim budućim novcem i kako i da li se može zajamčiti da dobije svoju mirovinu iz drugog stupa. Dakle, naši e, amandmani idu u smjeru povećanja transparentnosti o investicijskoj politici fondova kako bi se moglo znati u što se novac ulaže. Još jedna važna stvar za nas nije samo transparentnost o budućim e, profitima, već i dobro poimanje rizika koji su povezani uz te investicije. Drugim rečima, koji je najgori mogući scenarij kako bi ljudi na to bili spremni. Dakle, to je nužno ukoliko želimo da ljudi sudjeluju u donošenju odluka, zašto je pak nužno znati što se događa i koji su postojeći rizici. Složili bismo se sa time da određeno usmjeravanje prijedloga komisije za EURPS jest nužno pojednostavljivanje određeno ukoliko se ne dovode u pitanje ciljevi transparentnosti. Cilj transparentnosti. Pitanje punog financiranja fonda, mi vjerujemo da bi, da bi oni trebali biti u potpunosti financirani, iskreno govoreći ne vidim nikakav razlog iz kojega to ne bi bilo tako, ovdje govorimo o e, razumnom sigurnom upravljanju, a govoreći o tome Začudila nas je činjenica da velik broj tih fondova pretpostavlja povrat investicije koji ne samo da je nerealan, već je i još nerealniji od predviđanja mnogih osiguravajućih kuća. I tu bih pozvao se na nedavno izvješće Nizozemske nacionalne banke koja je rekla da su kamatne stope ovih fondova beznadežno optimistične i da se očekuje povrat investicija više od 4% dugoročno gledano, što u trenutnom okruženju e, doista nije vjerojatno. Dakle, oni ih, e, su ih savjetovali da to snize na 3,3%, što ja osobno vjerujem da je još uvijek pomalo nategnuto. Dakle, želimo to konzervativnije upravljanje, u tom smislu smo i mi konzervativci, da. Što se tiče financijskog sustava smo konzervativni i što se tiče brige za planet. Tako da bismo željeli opreznije upravljanje u tom smislu i da se poslušaju ova upozorenja. Još jedno upozorenje koje je došlo iz od Kanadžana koji trenutno e, engleskom bankom upravlja, Markom Karnijem kojeg uvelike poštujemo, jest upozorenje o imovini koja se do koje dolazi zbog pretjerane investicije u karbonski mjehurić. Dakle, mnoge investicije kompanija koje se bave fosilnim gorivima neće se isplatiti i znamo da mnogi investicijski fondovi, ne samo osiguravajući, već i mirovinski, uvelike ulažu u to. I tu vjerujemo da bi trebali poslušati upozorenje osoba poput Marka Karnija. Ne vjerujem da je mnogo takvih, ali on je svakako dosta ugledna osoba koja predvodi jednu vrlo uglednu instituciju. I zbog toga bi trebalo djelovati oprezno i pobrinuti se da se uzme u obzir i u proračune sve rizike povrat ulaganja za mirovinske fondove. Čak i institucije kojima se dobro upravlja mogu se suočiti s problemima u slučaju sistemskih kriza. I tu smo podnijeli amandmane koji e, rade, koji traže uvođenje planova za oporavak e, koji bi omogućili oporavak, a ne rasprodaju fondova kada dođe do kriznih situacija. Dakle, planirajmo unaprijed i pobrinimo se da ne radimo budala se stvari u slučaju da se suočimo sa opasnim situacijama u financijskom svijetu. To su naši doprinosti i e, toliko u ime Bas Eichauta. Hvala vam na vašim komentarima o erp a o svemu drugom ćemo još imati vremena raspravljati u ime fdd Markovali. Hvala lijepa. Predsjedavajući, ja se želim zahvaliti izvjestitelju kao izvjestiteljima u Sjeni. Pročitao sam njihove amandmane i e, sasvim sigurno ovaj tekst naš će biti bolji od toga komisije. E, bolje upravljanje, bolja transparentnost i bolje upravljanje rizikom. Što se tiče e, načela, e, moramo jako paziti kako se odnose mirovine u sustavu financija. Jer financijski fondovi često u vrlo riskantne proizvode načine ulaganja. Moramo se podsjetiti da nismo neutralizirali financijski sustav koji ima u sebi velik sistemski rizik jer eh, se eh, bankarstvo, sivo bankarstvo u sjeni ono se zapravo nije eh, podvrglo pravilima i na kraju bi se moglo zapravo europski sustav biti pod utjecajem vanjskih snaga, čak i euro bi mogao biti pod utjecajem snaga izvana, a mi zapravo samo smo spustili glavu dole i idemo naprijed. Dakle, moramo jako paziti. Što se tiče mirovinskih sustava, treba ih u potpunosti financirati, to su rekli kolege malo prije. I trebalo bi se e, razmišljati o tome e, da je to dugoročno ulaganje i svakako <clears throat> ne smije se ulagati u riskantne sektore jer se treba smireno ulagati i ne smije se e, dopustiti preveliku spekulaciju koja trenutno postoji. U protivnom će imati puno e, loših posljedica, e, uključujući e, i na okoliš. Što se tiče sustava za mirovine pension benefit scheme, to je sustav koji mora biti transparentan i javan trebalo bi se točno znati što rade svi fondovi, mora se biti svjesni rizika, e, treba se vidjeti e, kako e, je urod tih investicija. Dakle, sve te informacije moraju biti dostupne javnosti i stalno se trebaju nadzirati. Mi u ovom parlamentarnom sazivu zaboravljamo na sistemsku krizu koja je vladala još nedavno i to predstavlja rizik da se ciklički pojavljuje ista vrsta rizika zato što nisu doneseni propisi u potpunosti primijenjeni. Hvala. E, Čino mi se da se nitko ne želi javiti za riječ, ali vidim da se kolegica Nina Gil ipak javlja za riječ. Hvala. Jednostavno sam se htjela zahvaliti izvjestitelju i još, e, eto, uvijek čekamo neke zaključke. Htjela sam zapravo naglasiti činjenicu da sve te institucije nemaju samo svrhu financijske usluge, već i imaju socijalnu dimenziju. A mirovine, E, mirovinski fondovi i jednostavno imaju socijalnu ulogu, a nisu samo financijske usluge. Ako gledamo način na kojim se njima upravlja, ne smijemo u upravne odbore stavljati isključivo stručnjake za financije. Jer ponekada e, kada ti ljudi e, donose odluke zaborave da e, se radi o mirovinama živih ljudi koje mogu imati dugoročne implikacije da to nije samo čista matematika. Evo, mislim da je to bitno, vrlo kratko. Da, kratko ste govorili. E, kolega Fernandez se također javio za riječ. Puno hvala. Za početak htio bih se zahvaliti gospodinu Hejzu na onome što je učinio kao i e, kolegama, naročito izvjestelju sjeni iz e, mog kluba. Ne smijemo zaboraviti ovo što je upravo rekla e, Nina Gija. Dakle, Strukovne mirovine su vrlo važne i e, moramo naglasiti da su one komplementarne u odnosu na e, uobičajen sustav e, mirovinskog osiguranja koji je dakle vezan za socijalno osiguranje i osobe koje su E, slobodne profesije također moraju u to biti uključene. Ja se nadam da će sve to biti također i transparentno i da će se paziti na to da se polaže odgovornost. Ne može se e, sve svesti na jednu ili drugu državu članicu kako se ne bi prekršio e, princip diskretnosti, a također moramo paziti na to da mirovine moraju biti prenosive iz jedne države u drugu. To je važno radi slobode kretanja. Sve osobe e, mogu imati e, bankovni račun uobičajeno u onoj državi gdje ima sjedište mirovinski fond e, Zemlja porijekla i e, zemlja domaćin e, je terminologija kojom se ne poštuje e, temeljno načelo jedinstvenog tržišta, pa sam predložio neke amandmane vezane za to. Radi se inače o vrlo važnoj direktivi, ako je važno da naše jedinstveno tržište zaista bude ujedinjeno. Hvala izvjestitelju i tangu također i nadam se da ćete uspjeti dobiti E, konačni dogovor. Hvala. Evo, nitko više nije zatražio riječ, pa ću zato ponovno dati riječ izvjestitelju. Hvala vam, podpredsjedniče, a zahvaljujem se i svim kolegama koji su se danas javili za riječ. Htio bih ukratko odgovoriti na ono primjedbe koje ste sada dali. E, s obzirom na ono što je rekao Paul i Nina Gil i neki drugi kolege, važno je da uočimo da se radi o socijalnim instrumentima. Oni su tipično evropski i to je jako dobro. Za sada je mali broj e, država članica u to uključeno, bilo bi lijepo da ih ima više. Dakle, izvaja se za takve mirovinske štednju za mirovine i to sad to malo izdvajanje. Što se tiče e, Nine Gil, slažem se s njom. Treba vidjeti tko je u upravnom odboru. E, ne želimo da ipak e, dovedemo u pitanje zaista vrlo e, dobro rad koji imamo sada u okviru i opca. Što se tiče drugih primjedbi. Mnoge su stvari različite od države do države i od samog početka sam rekao da ovdje nećemo imati mjere koje će biti jedinstvene za sve. I to moramo vezati i za regulatornu arbitražu. Naime, ono što je teško ovdje je da moramo dobiti određenu dozu usklađenosti kako bismo izbjegli baš tu e, arbitražu koja postoji zato što svaka država članica e, na vlastiti način reagira. Iz tog razloga ja želim raditi s polom i drugima o tim pitanjima. Oni govore također o toma kako se treba odgovorno i dugoročno ulagati a o tom su govorili neki druge kolege. Ashley Fox naglasio je da su proporcionalnost i subsidijarnost od važnosti. Ono što je odsudno je da što god ovdje napravimo je da ne smijemo nametnuti dodatne troškove e, mirovinskoj štednji. Jer te e, dodatni e, troškovi E, su zadnja stvar koju bi smo trebali nametnuti jer situacija s mirovinama je bila problematična i sad se konačno oporavljaju. E, govorio sam e, također dakle o onima koji primaju te svote i njima upravljaju i znam e, kakav je članak 5. naročito u Ujedinjenom kraljestvu. To je članak 5. koji možda treba ojačati. A što se tiče članka 50. moram reći da e, kada se e, žele uspostaviti nove mirovinski programi da moramo te stvari uzeti u obzir, a Ashley je e, to spomenuo. Što se tiče proporcionalnosti, do toga bi došlo nakon samog tog procesa, prilikom trijaloga. Ja mislim da bi na sastancima izvjestanja u sjeni trebalo raspravljati o tome. Nemam neke nepromjenjiva mišljenja o tom, od mišljenja koje se ne mogu promijeniti. Što god e, može poboljšati Europsku uniju i vezano je za proporcionalnost je nešto e, prema čemu moramo biti otvoreni. E, Miguel je govorio o mobilnosti europskih radnika i to što je rekao vrlo je ispravno. Moramo modernizirati način na koji funkcioniraju strukovne mirovine, jer se moramo pobriniti da e, se za sve umirovljenike pobrinemo na odgovarajući način. Moramo vidjeti možemo e, li sve tekstove poboljšati. A što se tiče E, solventnosti 2 u amandmanima koje predlažemo moramo mm, vidjeti da nema konsenzusa. E, nije bilo jako mnogo kolega koji su predložili e, uložili 737 amandmana. Oni nisu ih uložili za solventnost 2 da se predloži produžetak solventnosti 2, to bi značilo dodatne troškove za one koji su dio tih e, mirovinskih fondova i za umirovljenike. Ali u svakom slučaju to nije ono što vidimo u amandmanima koje sam ja primio. zahvaljujem se i Filipu Lamberu i pozvao se na Marka Hanija koji je, koji ima i, i Amerikanac, ali ima irski pasoš. Zašto? E, za, iz razloga radi poreza. Ne, ne, jednostavno kad se tamo sve e, ode po krivu, on želi biti u mogućnosti da odmah ode. Ne, zapravo, točno je da on ima i irsko državljanstvo. Međutim, treba puno vremena da bi se program oporavka počeo primjenjivati u pojedinoj državi članici i to je vezano za e, i tu arbitražu o kojoj sam govorio ranije. Slažem se s Filipom e, kada on spominje transparentnost, ljudi moraju znati u što su uložili, gdje se nalazi njihova e, novac. Moramo E, imati ravnotežu između dobre regulative, kvalitetne regulative u državama članicama, e, onima koje su e, dakle napredne i to države po državi. A e, e, Marko Vali rekao da se treba pažljivo upravljati e, mirovinama. Ja se s njim slažem a u kompromisnim amandmanima treba vidjeti koliko se primjena IOPS-a može primijeniti na domaći e, IOPS. On je također sasvim ispravno uočio da se moramo e, čuvati od mogućih rizika i da moramo paziti i na socijalne posljedice i na ekološke posljedice. Zahvaljujem se i Nini Gil na primjedbama. Mislim da sam se pozabavio već pitanjima članova upravnog odbora. To je točno, imamo neke e, vrlo dobre e, planove, e, odnosno mirovinske fondove i moramo biti apsolutno sigurni kada radimo test proporcionalnosti da na kraju nemamo tekst koji će ih nekako ublažiti. Toga sam i tekako svjestan. A želim se zahvaliti i kolegi Fernandesu e, na e, primjedbama i na amantmanima. E, on je uložio jedan o pitanju zemalja domaćina i zemlje, domaćina i zemlje porijekla i time ćemo se pozabaviti. I, dakle, bit će nam drago surađivati i dalje. Hvala vama, Brane. Prema našem rasporedu, nakon uspješnih pregovora predviđeno je glasanje 1. prosinca, a na plenarnoj sjednici ova tema naći će se u siječnju. Budite svjesni činjenice da će se 1. prosinca glasati o jako mnogo tema će u očekivanju da dođu gospodin Dyson i gospodin Dresling e, mala panika.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 So, everybody. Dobar dan. Molim vas, sjednite na vaša mjesta. Pobojali smo se da smo izgubili naše govornike, međutim, evo ih, tu su. Nadam se da nismo negativno utjecali na pregovore, no i mi smo vas čekali s velikom radošću. Pozdravljamo eh, predsjednika Euroskupine, gospodina Disselbloma i glavnog direktora Europskog stabilizacijskog mehanizma Klausom Reglingog na ad hoc razmjenom mišljenja o novom programu financijske e, pomoći Grčkoje. Europskom parlamentu je prema uredbama dato pravo da bude dobro informirana o svim, o svakom razvoju događaja. Naš odbor je zato pravi sugovornik. Potpisan je memorandum, memorandum o razumijevanju 19. kolovoza 2015 financijska omotnica iznosi 80 milijuna 80 milijardi eura pokriva troškove e, sanacije u srpnju je isto tako u toj omotnici ušao e, doprinos e, SM. Imamo četiri stupa sa ekonomskom stabilnost, čuvanja financijske stabilnosti, praćenja rasti te modernizacije e, državne uprave. Stoga opet želim dobrodošlicu predsjedniku Euroskupine i direktoru Europskog stabilizacijskog mehanizma. Pozivam da, ih, da nam se obrane, da nam se obrate. Gospodine Dajsoblum, dajem vam riječ. Dame i gospodo, dobar dan, dobro je opet biti na odboru Ekon. Ispričavam se na kašnjenju. Žao mi je što sam e, otkazao dijalog e, u rujnu zbog e, migracijskih problema i zbog toga sam ga morao otkazati. Na čemu se ispričavam? Danas smo bili u susjednoj prostoriji, a došlo je do nesporazuma, sada smo tu. Zato sam ja došao po vas. Brinili smo se da nas ne zaboravite. Što se tiče Grčke, Želio bih e, dati nekoliko uvodnih e, izjava, dakle da vidimo e, gdje smo i što smo postigli te kako ćemo postupati u budućnosti. 2014. bila je vrlo izazovna godina, posebice za Grke s obzirom na njihove gospodarske i financijske probleme. E, postojalo je dugo razdoblje nesigurnosti. Oni su e, doista podnijeli velike žrtve kako bi svoju zemlju vratile na put e, rasta i održivosti. Pregovori su bili vrlo dugotrajni, vrlo teški, E, ponekad s neobičnim i iznenađujućim obratima. E, vjerojatno postoji lakši načini za postizanje sporazuma. Na kraju smo uspjeli i e, drago mi je zbog toga. Što se tiče programa prilagodbe, cilj je osigurati stabilnu budućnost za Grčku i njezine građane unutar euro područja. To je ono za što smo se opredijelili. Mi želimo pratiti Grčku u njezinim naporima da vrati e, gospodarstvo na put rasta i stvaranja radnih poslova. Međutim, na e, kraju drugog programa prilagodbe e, Grčka je imala dosta dobru perspektivu u drugom dijelu 2014. nakon duge recesije e, i e, spuštanja cijena državnih obveznica. Euroskupina je odlučila odlučila produžiti e, taj period za dva mjeseca, međutim nije bilo e, uspjeha. Mnogo toga se trebalo obaviti u kratko vrijeme. E, nezaposlenost je bila velika, program je istaknuo i stoga su uvedene kontrole kapitala. Sve je to na neki način oštetilo cijeli proces. A iako su zemlje članice pokazale svoju spremnost da u tome, eh, da u tome sudjeluju. Nakon eh, dugih eh, priprema ponovo je započela nova runda pregovora. Nekoliko je razloga zbog čega mislim da je novi program dobar i za Euroskupinu i za Grčke. Još jednom pokazujemo da politička volja svih političkih dionika ne smije nikada biti pocijenjena. Dakle, Grčka ima budućnost u europodručju program e, ima mnogo e, već određenih e, komponenti. Pokušavamo vratiti povjerenje, vrlo je uravnotežen. Riječ je o vrlo polaganom fiskalnom programu čime se u kratkoročnom razdoblju podržava ekonomski oporavak ciljem povećanja i u srednjoročnom i u dugoročnom rasporu. Fiskalna konsolidacija je postignuta. Važno je interese poslodavaca i e, radnika staviti ispred onih e, koje su na neki način e, skrivene. gospodarstvo mora postati konkurentnije u globalnom okviru. Treba naglasiti kako je apsolutno nužno da nova grčka vlada e, preuzme administrativne reforme i postigne napredak u tom području kako bi vratilo povjerenje građana u funkcioniranje države i kapaciteta, odnosno mogućnosti i sposobnosti da proizvede dobrobit. Treba se boriti protiv e, korupcije i uspostaviti djelotvoran porezni sustav. Tehnička pomoć je uspostavljena kako bi dala potporu upravo tom procesu. Dakle, riječ je o rješavanju problema koji će omogućiti povratak e, Grčke na stazu pravednog e, rasta. Europska središnja banka je krajem listopada objavila rezultate revizije banaka u Grčkoj. E, nedostajalo je 4,4 milijarde e, eura u jednom e, scenariju. Prošli tjedan smo čuli kako namjeravaju izaći s tim na kraj do kraja godine to je umjeren nedostatak u odnosu na ono što smo očekivali prije nekoliko mjeseci. To je dobra vijest za banke, ali i za održivost grčkog duga. Dakle, porezni obveznici bi pokrili veći dio tih nedostataka kroz privatne izvora. Dakle, e, trebalo bi e, unijeti dodatne, dodatna sredstva u, u vrijednosti od više od 10 milijardi eura. Vlasti provode e, zahtjevane reforme. Treba još mnogo toga učiniti sljedećih dana kako bi se u roku od tjedan dana dovršio program rekapitalizacije. To se odnosi na uspostavu okvira nesolventnosti e, kućanstava. Dakle, treba e, unijeti e, dobre poticaje i povratiti zdravlje, da tako kažemo, grčkog bankarskog sustava postoje neke e, ključne točke koje su dijelom e, e, drugog dijela ovog programa. Postoje naravno postavljeni uvjeti kada se one, kada se one zadovolje doći će do isplate do prve isplate od 2 milijarde. Nakon toga se može